die sitzung ist wieder aufgenommen. bitte nehmen sie platz. E, evo ponovno započinjemo sa sjednicom sa zasjedanjem molim vas sjednite na svoja mjesta. zunächst hat äh, sich äh, herr gollnisch zu einer gospodin gollnisch želi nešto reći e, o jednoj osobnoj stvari. Gospodine Gölniš, želite nam reći prema kojem pravilu e, poslovnika želite dati tu izjavu? Hvala. Prema e, članku 164 želim reći sljedeću stvar. Obavijestili su me da tijekom glasovanja predsjednik, da to ste vi, je dao e, primjedbu zbog toga što stalno želi da se citiraju pravila. Možda trebam koristiti e, sredstva za smirenje ako nam je teško se smiriti. I e, usprkos poštovanju koje imam za vas i za vašu funkciju, mislim da je ovaj komentar nešto što me ponizuje. Ne bih želio insistirati da zastupnik e, u parlamentu gospodin Šulc bude kažnjen zbog toga jer ja se e, ja poštujem slobodu demokracije, ali članak 23 e, i, i članci 164 i 165 koji govore o disciplinarnim ovlastima predsjednika možete izbaciti svakog zastupnika u domu koji stvara nerede u vječnici. Međutim, međutim usprkos tome što e, je jedan e, zastupnik ispitan, niste izbacili drugog zastupnika koji je također e, smetao zasjedanju. U prethodnom slučaju niste poslušali što je taj zastupnik htio reći, i usprkos tomu što je rekao ili nije rekao taj zastupnik, način na koji ste postupili je protivno duhu e, ljudskih prava, e, a to je nešto što Europski parlament e, toliko voli E, izvoziti drugima. Hvala. Gospodine Görniš, e, sada imamo raspravu sa e, gospodinom Stefanom Lövenom koji je premijer Švedske. Premijeru, želim vam toplu dobrodošlicu u Europski parlament. Za nas je velika čast što ste ovdje danas došli. kako biste izložili situaciju u Europskoj uniji. Gospodine premijeru, prije nego što vas zamolim da uzmete riječ, želim naglasiti da konferencija predsjednika raspravljala o ovoj, ovoj točki dnevnog reda i e, rekli smo da nećemo imati postupak e, slobodnog javljanja niti plave kartice. I sada, gospodine Leven, e, premijeru, dajem vam riječ. Gospodine predsjedniče Europskog parlamenta Martine Schulz, hvala na pozivu da danas ovdje dođem. Za mene je to velika čast i zadovoljstvo. Pod e, predsjednice e, e, Europske komisije Kristalina georgieva zastupnice u Europskom parlamentu, dame i gospodo. A to je bilo najbolje i najgore vrijeme, kako rekao Dickens. To je bilo E, doba mudrosti i doba gluposti. To je bila epoha e, vjerovanja i nepovjerenja. Isto tako to je bila sezona svjetla i tame. E, bilo je to proljeće nade i zima očaja. To, to je početak E, Dickensovog romana e, Priča o dva grada. On pokazuje kako je Europa izgledala na kraju 18. stoljeća, ali mogao je govoriti i o našim sadašnjim vremenima. Mi smo zaista imali jednu zimu očaja terorista i ekstremista koji su pokušavali napasti naše naše temelje Rusija koja stalno pokušava pomjeriti e, europske granice E, naša unija se ne može nositi sa nezaposlenošću malih, postoji e, socijalni očaj i e, izbjeglička kriza. Međutim, postoji neka nada u svijetu sporazum o globalnoj klimi, e, novi od, e, ciljevi održivog razvoja i većina evričkih, e, afričkih zemalja koji izlaze iz siromaštva. To pokazuje da živimo u vrijeme kada globalna suradnja zaista može učiniti razliku. A Evropska unija zaista ima šansu za jedno proljeće nade ako stojimo čvrsto i ujedinjeno e, prema vanjskim prijetnjama, ako se nosimo sa e, izazovima, sa kolektivnim snagama koje su nam potrebne da to riješimo i ako riješimo e, posljednje ruševine financijske krize i ponovno izgradimo snažno društvo. Ja sam rođen 1957. godine, to je ista godina kada je potpisan ugovor iz Rima. Moja generacija je dobila velike prilike i velike nade za budućnost. Mnogima od nas e, svijet izgleda kao da je naš, da ga istražimo i da iz njega učinimo bolje mjesto. Međutim, ja ne vidim veću dužnost nego da jednake prilike i nadu pružimo mladoj generaciji koja danas živi i znam da Evropska unija može biti motor e, za to ako se držimo tri glavna, glavne vrijednosti naše unije. To je demokracija, suradnja i dodana vrijednost za naše građane. Započet ću s demokracijom. Trenutno jačamo naše zajedničko djelovanje protiv terorizma nakon e, kukavičkih i strašnih napada protiv našeg društva. Mnoge od tih e, e, aktivnosti su teške, ali potrebne. Međutim, način da se brani demokracija je zapravo veći zadatak branjenje demokracije da se postavimo za e, sigurnost naših e, židovskih građana kada postoji e, antisemitska kretanja u Europi. To znači da nikad ne smijemo prihvatiti populiste i ekstremiste i demonizaciju muslimana čak i ako to e, našim, našim, našim izbornom tijelu daje dodatne, dodatne poene. E, postoji i e, siromaštvo, a branjenje demokracije isto tako branjenje slobodnih nezavisnih medija i sloboda tiska jer mi znamo da politika uvijek ima, ima koristi ako ju se dobro prati i e, nadzire. Demokracija znači da moramo poštovati pravo svake osobe da se kreće slobodno u društvu i da voli koga god želi. Ako mi ne branimo te demokratske vrijednosti, izgubit ćemo onu Europu koju poznajemo. I sada dolazim do sljedeće točke, a to je suradnja. Rijetko je toliko ljudi bilo razmješteno u svijetu koliko je sada. Ali isto tako rijetko je toliko europskih zemalja bilo pripremno djelovanje, djelovati. Tijekom e, dva tjedna, e, dva mjeseca e, prošloga, prošloga jesene 80 tisuća ljudi Švedska prihvatila, prihvatila što odgovara 25 milijuna izbjeglica u Europskoj uniji. To dovodi naše sustave za prihvat na rub propasti, a Europska a prisiljava nas isto tako da poduzmemo e, jednostrane aktivnosti. E, Schengenski sustav i sloboda koju ona stvara je zapravo jedan od stupova Europske unije i ključan za naše gospodarstvo. Međutim, ako ne djelujemo i to brzo, možemo ga izgubiti. Vidim mnogo riječi, mnogo planova da krenemo naprijed, međutim premalo djelovanja i zato potičem e, sve države članice da preuzmu odgovornost. Vrijeme je za djelovanje kako bismo osigurali kontrolu naših vanjskih granica, kako bismo pojačali našu suradnju s Turskom na temelju međunarodnog prava, kako bismo proveli e, preraspodjelu izbjeglica unutar Europske unije, kako bi se borili protiv krijumčarenja ljudima i kako bi ojačali našu zajedničku vanjsku politiku koja bi trebala zaustaviti izbjegličku krizu. Dakle, moramo krenuti od kaosa prema nadzoru, prema kontroli, inače ćemo riskirati e, da se naruši naša europska suradnja koju poznajemo. Ako gledamo prema naprijed, moramo reći da uredba iz Dublina više ne funkcionira, da ju treba zamijeniti. Ukoliko ne stvorimo novi e, zajednički e, sustav azila, mnoge zemlje će biti prisiljene djelovati jednostrano, a to će štetiti e, mobilnosti, trgovini i što je najgore štetiti će ljudskim bićima koji bježe. Švedska će zaista se potruditi da potiče novi sustav azila u Europskoj uniji gdje će postojati jednaka raspodjela i gdje će se azil tražiti u Europskoj uniji, a ne u pojedinim zemljama. Ukratko, ukoliko želimo dijeliti vanjsku granicu i imati slobodno kretanje među našim zemljama, možemo, moramo isto tako dijeliti jedan sustav e, prihvata i azila. Iskreno govoreći, ja ne vidim na koji način zemlje koje ne sudjeluju u zajedničkom sustavu azila mogu sudjelovati u e, šengenskoj suradnji. To me dovodi do moje treće točke, a to je dodana vrijednost za naše građane. Mi smo pokazali da smo spremni e, se truditi da se zadržimo zajedno kako bismo isto tako e, činili sve kako bismo zadržili Ujedinjenu kraljevinu u Europskoj uniji. Međutim, e, postoje i E, neke, neki koji su protiv e, naše Europske unije, oni koji prigovaraju Europskoj uniji, a ti prigovori pokazuju da ono što nas drži zajedno, europski duh, zajedničke vrijednosti, suradnje za naše građane su. E, to znači da moramo dokazati vrijednost 28 zemalja i milijuna ljudi koji su zajedno trebamo se nositi sa izazovima kao što su klimatske promjene. Nijedna zemlja se ne može s time nositi sama u ovo doba. Kako bismo stvorili još veće zajedničko tržište u ovo vrijeme globalne konkurentnosti i kako bismo stvorili veću sigurnost za naše narode u ovo vrijeme e, globalne nesigurnosti. Međutim, ako europska suradnja dobije e, podršku naroda koji e, koja, koju to treba kako bi ostala snažna u 21. stoljeću imat ćemo jednu Europsku uniju koja će raditi više za dobrobit e, ljudi i za dobrobit građana. U jednom svijetu gdje 62, 62 ljudi ima onoliko koliko i 3,5 milijardi ljudi u takvom svijetu trebamo Europsku uniju koja radi za jednakost i da svi imaju šansu e, ostvariti svoje nade i zato moramo stvoriti jednu socijalnu Europu koja će očvrstiti e, radna mjesta e, bolje uvjete života i raditi za poduzeća koja će onda ljudima dati više kupovne moći i snage jer kada su poduzeća ojačana onda gospodarstva rastu u socijalnoj Europi e, treba zagovarati uvjete, dobre uvjete za sve koji rade u Europskoj uniji kako radnici nikad ne bi bili prisiljeni se e, natjecati jedni s drugima zbog loših e, plaća i loših uvjeta rada. Moramo, moramo znati da uvijek neko bude odgovoran da osigura da ste sigurni na radu. U socijalnoj Europi Europska unija mora Eh, očvrstiti energiju svoje radne snage. Ako radimo jednako kao i eh, ljudi u Europskoj uniji, onda će se onda PDP može eh, rasti oko 12% do 2030. godine. Dakle, Europska unija mora djelovati ne samo kao centar za zdrave financije, nego ona isto tako mora biti pokretač za uključivanje žena u tržište rada i e, zaista jednak e, svijet rada. To je etičko pravo, ali je isto tako i etički pametno. U socijalnoj Europi Europska unija se mora kolektivno postaviti prema nezaposlenosti mladih e, koja e, narušava naše gospodarstvo i e, našu vjeru u budućnost. I zato moramo staviti prioritete i investirati u obrazovanje i razmjenjivati evropske studente ne samo kada se radi o višim institucijama više obrazovanja nego i srednjih školama. Moramo E, stvoriti bolje uvjete za poduzeća i isto tako e, stvoriti jedno digitalno unutarnje tržište. To je socijalna Europa koja može e, pridobiti srca ljudi u Europi. Prijedlog komisije za izmjenu direktive o izaslanim radnicima i razvoj socijalnog stupa pokazuje da je ovaj rad u tijeku i ja to zaista pozdravljam. Ako idemo prema pristojnijim uvjetima rada i socijalnom napretku, to je od ključne važnosti i zato moramo nastaviti naprijed, gore, moramo se sastati na vrhu i izraditi strategiju kako bi izgradili ovu ideju socijalne Europe. I zaista bih bio e, vrlo sretan kada bismo takav e, summit imali u Švedskoj e, sljedeće godine 2017. Mi radimo prema jednoj Europskoj uniji koja e, jako radi za veličinu tržišta, ali isto tako još više za dobrobit ljudi. Dakle, ja vidim Europski parlament e, i komisiju kao ključne dionike kada se radi ova tri, ove tri točke. Mislim da smo mi ujedinjeni u našoj uniji da nosimo sposobnost da stvorimo jednaku nadu koju sam ja osjećao kao generacija iz 1957. za generaciju iz 1997. za generaciju iz 2007. 2017. i mnoge generacije nakon toga. I zato evropska zima očaja bila duga i teška. Međutim, ako se postavimo i e, branimo demokraciju kada je ona u pitanju i kada e, pretvorimo riječi u djela kako bismo riješili migracijsku krizu i ako stvorimo socijalnu Europu koja će ojačati e, dobrobit svakodnevnog života ljudi, onda ćemo biti u mogućnosti u ovim najboljim vremenima i u ovim najgorim vremenima stvoriti novo proljeće nade u Europi.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 u ime komisije sada će govoriti gospođa Georgijeva. Hvala vam lijepo predsjedniče Šulc, premijeru Löfven, Um, uvaženi zastupnici. Predsjednik uh, Juncker zamolio me da ga zamijenim u ovoj raspravi i prenesem vam njegove pozdrave. Uistinu ovo jest i najbolje vrijeme i najgore vrijeme, no prije svega ovo je vrijeme u kojem mi u Europi moramo uh, zastupati svoje vrijednosti i moramo biti iskreni. Uh, doista, gospodine premijeru, pozdravljam vas ovdje u ovoj vijećnici gdje ste sada učinili upravo to. Na tome vam zahvaljujem. Švedska je država koja je oblikovala svoju sudbinu na temelju svojih vrijednosti i uvjerenja da možemo živjeti i raditi zajedno i osigurati pravično društvo. Utjecali ste i na one koji su izvan vaših granica, na sve nas u Europi. Zajedno sa svojim skandinavskim partnerima vi ste bili prvi koji ste razumjeli vrijednost slobode kretanja 50. godina Nordijsko vijeće kao prvo je omogućilo slobodu kretanja na regionalnoj razini za vaše tržište rada i vaše postignuće dalo je rezultata vama i ostatku Europe i danas vam želim čestitati na načinu na koji ste odgovorili na izbjegličku krizu. Već dugo vaša zemlja prihvaća najveći broj ljudi koji traže zaštitu, još i mnogo prije nego što je započela ova sadašnja kriza. Dakle, vaša solidarnost je sjajan primjer. Država koja je tako daleko na sjeveru u Europi e, tako reagira na ono što se događa na jugu Europe i to nam pokazuje da smo u ovome svi zajedno. Ovo je situacija kojom niti jedna zemlja ne može upravljati sama i niti jedna zemlja ne smije biti ostavljena sama, bilo da je riječ o Grčkoj, Švedskoj, Italiji, Njemačkoj. Mi moramo djelovati zajedno, svi zajedno moramo štiti štititi naše granice i svi zajedno moramo zaštititi ljude e, čije preživljavanje ovisi o nama. E, dakle, svjesni smo napora koje Švedska ulaže i E, ovo što se e, sada događa je pragmatično i e, pravično. Slažem se s vama, diljem Europe moramo ponovno uspostaviti red, moramo ponovno uspostaviti šengenski sustav. Svi smo svjesni do kolikog gubitka ljudskih života je došlo tamo gdje je prekršen, gdje je prekršen sustav iz Schengena u petak prošloga tjedna komisija je objavila svoj plan za ponovnu uspostavu schengenskog e, sustava i ukidanje unutarnjih e, granica najkasnije e, do prosinca ove godine. Moramo izvući pouke iz ove trenutačne krize. Sustav djeluje samo ako svi u njemu sudjelujemo, inače ne može djelovati i upravo zbog toga moramo svi objediniti svoje snage. Mi u komisiji ne želimo E, nikoga okrivljavati već želimo pružiti potporu svim zemljama kako bi svaka od njih e, na svoj način pridonijela ponovnoj uspostavi šengenskog sustava dopustite da se osvrnem na drugu temu o kojoj ste govorili a također se odnosi na pitanje vrijednosti u Europi to je europski socijalni model to je jedno od naših najvećih postignuća to je dio onoga tko mi jesmo našeg identiteta i naših ugovora Švedska je sama napisala čitava poglavlja u toj priči i sada kad sam vas slušala e, gospodine premijeru shvatila sam da vi i vaša vlada i dalje držite olovku u ruci i i dalje pišete e, naputke za nas hvala vam na tome naš socijalni model može omogućiti boljitak i socijalnu pravdu. Moj bivši poslodavac Svjetska banka e, Europsku uniju proglasila je super silom životnog standarda zbog naših standarda, standarda za koje se zalažemo u pogledu zdravstva, u pogledu zaštite okoliša, ali prije svega u pogledu socijalne zaštite. Danas se e, situacija mijenja mnogo brže nego u godinama kada smo se rodili vi i ja i upravo zbog toga E, komisija priprema novi prijedlog vezano uz e, socijalna prava u Europskoj uniji. Želimo naime ostvariti ciljeve koje smo si zacrtali u smislu adekvatne i pravične socijalne zaštite i osiguranja pravičnosti. Riječ je o tome E, da budemo pravični prema pojedincima, ali i da naše tržište rada i naše gospodarstvo budu izdržljiviji utvrdit ćemo koje su to mjere koje još uvijek moramo e, poduzeti. Dopustite da na kraju kažem, u proteklim desetljećima Švedska je bila utjelovljenje europskih vrijednosti, vrijednosti e, ravnopravnosti, e, suosjećanja u odnosu na ljude kojima je potrebna zaštita. Danas ste to E, također pokazali i pokazujete da su te vrijednosti i dalje veoma snage, e, snažne. Te vrijednosti su svjetlo koje trebamo slijediti. Postoji europsko rješenje i što je još važnije, to je jedino rješenje Zahvaljujem vama, gospodine premijeru, zahvaljujem Švedskoj što u tome imate tako ključnu ulogu. Hvala. Hvala vam lijepo, gospođo Georgijeva, a sada u ime kluba zastupnika EPP-a, gospodin Hekmark. Gospodine predsjedniče, povjerenice, gospodine premijeru, dobro nam došli. Lijepo je čuti premijera koji dolazi iz redova socijaldemokrata kako naglašava da Švedska podupire europsku suradnju. Živimo u doba u kojem nam krize dolaze izvana, iz Rusije, iz Sirije, od Isisa, uzrokuje ih terorizam, klimatske promjene, izbjeglice koji dovode u pitanje naše temeljne vrijednosti i samo ako imamo snažnu Europu možemo se sa svime time nositi. Stoga nikada ne možemo pred sebe staviti zadaću da sve te probleme riješimo u tjedan dana. To bi značilo da je naša suradnja neuspješna, no ta suradnja nam treba i treba će nam još dugo vremena, jer ovo su sve problemi koji se ne mogu riješiti jednom odlukom, jednom rezolucijom. Znači, umjesto da se pitamo što Europska unija može učiniti za nas, trebamo se zapitati što mi možemo učiniti za Europsku uniju. I to je ono što trebamo učiniti. A kada je riječ o socijalnim pitanjima, ne smijemo oslabiti Europsku uniju time što bismo uzimali ovlasti od nacionalnih parlamenata ili od Europskoga e, parlamenta. Mnogo je nas u Švedskoj koji se slažu s Britancima kad kažu da imamo previše birokracije i potrebno je riješiti svu tu džunglu nacionalnih propisa koji spriječavaju razvoj. Važno je da imamo stabilne javne financije pa bih volio e, da nam nešto kažete i o svom stavu da novac koji nam je na raspolaganju treba potrošiti na najbolji mogući način. Kad je riječ o izbjeglicama, Švedska je preuzela veliku odgovornost, no taj teret mora se podijeliti, moramo poštivati pravila. I kad uvodimo e, kontrole moramo poštivati pravila kad se skrbimo za izbjeglice moramo se pobrinuti da i druge zemlje preuzmu svoj dio odgovornosti i da se granice poštuju kada je riječ o turskoj e, moramo postaviti vrlo jasne zahtjeve u pogledu demokracije i slobode medija Dakle, trebamo tražiti veću demokraciju i vladavinu prava u Turskoj i trebamo štititi ljudska prava. Gospodine premijeru, Europska unija treba biti snažna, a to znači da moramo mnogo toga tražiti i to dugoročno, ali zajedno u tome možemo uspjeti. Hvala vam lijepo, a sada u ime socijaliste demokrata gospodin Pitela. Hvala gospodine predsjedniče. Vaš e, strastveni govor je bio nešto e, gdje ste govorili o demokraciji i suradnji, to jest govorili ste o vrijednostima. Mislim da prava bitka za budućnost Europe se ne igra na vojnom terenu. U Siriji kao i drugdje borba za Europu je borba vrijednosti. Mi moramo dokazati da možemo prilagoditi Europsku uniju globalnim promjenama, a da ne izgubimo, nego da ojačamo naše vrijednosti. A postoji posebno jedna vrijednost koja je najvažnija od svih, a to je vrijednost solidarnosti. To je jedna riječ koja u ovoj Europi gdje postoje nacionalizmi i egoizmi više nije u modi, međutim ona još uvijek temelje Europske unije. Solidarnost i i dignitet su nešto što je uvijek bila vrijednost Evropske unije. E, želim e, se sjetiti jedne frazme koje je govorio Palm. Za naš demokracija je pitanje ljudskog dostojanstva. Ljudskog dostojanstva i e, slobode, političke slobode i solidarnosti. Solidarnost znači solidarnost prema onima koji su e, primirani, koji bježe od rata. Vi ste rekli da ima 80 tisuća izbjeglica koje je prihvatila Švedska. Hvala premijeru, jer prema e, novom e, međunarodnom kontekstu zemlje ne mogu same to rješavati a ni sama e, Švedska, niti Njemačka, niti Italija to riješiti. Trebamo jedan zajednički sustav europskog e, e, azila koji će isto tako revidirati i Dublinsku uredbu. Moramo se boriti za onu socijalnu Europu na koju ste nas svi podsjetili. Ne jednu Europu koja dijeli radnike, nego jednu uniju koja ih spaja i daje im jednake zaštite radi se o svim radnicima bez obzira na njihovu nacionalnost i jednaka e, plaća za jednak rad Isto zahvaljujući i e, doprinosu izaslanstva vaše zemlje mi smo e, zadržali zadržali e, opredjeljenost e, e, Europske unije zajedno s komisijom kada se radi o direktivi o izaslanim radnicima. Mislim da ta direktiva je u skladu sa svim pozitivnim koracima koje smo učinili. Hvala. Zahvaljujemo gospodine Pitela u ime kluba zastupnika ECR-a gospodin Henkel. Gospodine predsjedniče, prije tri tjedna ovdje u Strasburu govorili smo o dva zastupnika koji su izvan parlamenta govorili o naredbama da se puca, međutim e, ja moram reći da su predstavnici našeg kluba zatražili od e, ta dva zastupnika da napuste naš klub do prvoga e, ožujka, ovo je prvi puta, pretpostavljam i posljednji puta da sam dobio pljesak sa druge strane ove vječnice, Gospodine premijeru, dva puta ste rekli kako ste rođeni 1957. godine. 1957. godine ja sam biciklom putovao od Hamburga do Gotemberga i bio sam oduševljen vašom zemljom. Švedska je sretna zemlja, vaša vlada dva puta eh, je odbila pridružiti se euru. 1998. godine također bio sam službeno pozvan u e, Stockholm kako bi ovdje govorio u prilog e, eura e, i Europske unije, no danas je švedski narod e, mudri i e, čini mi se da ste u mnogo boljem stanju e, sada nego, nego eurozona. Vi, gospodine premijeru, kao i vaši kolege iz kluba zastupnika socijalista i demokrata, ali i mnogi drugi, smatraju da valuta treba biti dio fiskalne politike svake pojedine zemlje i da tu fiskalnu kulturu E, trebamo poštivati i vi nam pokazujete e, da je malo lijepo i da ono što dobivamo iz Europe najčešće nije premalo nego previše E, vi svakako vodite odgovornu izbjegličku politiku e, kao dugogodišnji član Amnesty Internationala znam koje ste sve napore uložili kako biste zaštitili svoje granice. Gospodine premijeru, ja mislim da je to s vaše strane bilo vrlo odgovorno. Prošle godine od broja izbjeglica registriranih u Europi 72,3% bili su muškarci. E, dakle, ne želim uopće govoriti o tome što to znači u smislu e, socijalnog, e, socijalnih prava i socijalne zaštite. Sjetimo se samo onoga što se dogodilo u Kelnu. Potom, ako su ti muškarci ostavili svoje majke, supruge i kćeri nezaštićene, u svojim domovinama u područjima u kojima se vode borbe, ali i u drugim sigurnim područjima. Jesmo li razmišljali o tome koliki su ljudi e, stradali zato što su slijedili poziv njemačke vlade i vjerovali su E, obećanjima neodgovornih krijumčara ljudi. To me dovodi do trećeg e, stvari koju želim reći o tome zašto je Švedska tako sretna zemlja. Dakle, njemačka politika nije ugrozila samo njemački narod, već i čitavu Europu. Švedska politika, međutim, bila je odgovorna niste se e, brinuli da ćete Njemačkoj prepustiti tu ulogu moralne super sile i mislim da Švedska e, treba biti ponosna zbog toga. Hvala vam lijepo, a sada u ime skupine liberala gospođa Wikström. Hvala gospodine predsjedavajući. Naravno želim dobrodošlicu premijeru u Europski parlament. Jako nam je drago što ste spremni provesti cijelo poslijepodne s nama. Švedska je srednje velika država članica Europske unije i pozivam premijera da to iskoristi. Znam da u švedskoj vlasti se slažete da Dublinski, Dublinsku konvenciju koja predstavlja e, kamen temeljac e, migrantske politike treba mijenjati i ja sam spremna na suradnju na tom području. Molim vas da u vijeću ministara pokušate druge uvjeriti da je potrebno kreirati održivu politiku azila u Europskoj uniji, jer na taj način, to je jedini način da uvedemo promjene koje su sada potrebnije nego ikad. Nažalost, Švedska je prije bila zemlja koja se usudila suočavati s problemima u vijeću ministara i uvjeriti ljude da idu u e, pravom smjeru, a sada tek pasivno prati ono što rade drugi. I u pogledu izbjeglica, to nije način da dovedete do osjećaja zajedničke odgovornosti u Europi. E, sporazum, odnosno dogovor s Turskom postignut u ponedjeljak neće dugoročno riješiti probleme. Puno toga je nešto što je suprotno ženevskoj konvenciji, pa čak i temeljnih ugovora Europske unije. Neki ljudi koji pokušavaju doći u Europi, će u Europu bit će e, zaustavljeni i oni će naprosto samo pronaći drugu rutu sve države članice moraju sudjelovati u provedbi politika azila. Nitko tu ne može biti izostavljen. Umjesto da eksternaliziramo e, našu e, politiku za izbjeglice u Tursku, mi bismo trebali unutar naše granica stvoriti sigurne puteve, sigurne rute i siguran sustav azila gdje će sve države članice dijeliti odgovornost. Jer migracija, suradnja s Turskom, da bi ona funkcionirala, potrebna je e, zajednička politika azila. Dakle, preuzmite inicijativu i pobrinite se da imamo dobru koaliciju s drugim zemljama trebamo vidjeti koje zemlje u Europskoj uniji stvaraju probleme. Mi smo otvorena i transparentna zemlja i to treba pokazati i u vijeću. E, treba zaustaviti u potpunosti tu trku. Treba reći da moja vlada e, je dio toga i mislim da ono što nam se događa smo uvelike zaslužili. Gospođa Björk iz Goja. Gospodine predsjedniče vlade, dobrodošli u Europski parlament. Švedska je preuzela veliku odgovornost tijekom 2015. godine, preuzela je, odnosno prihvatila velik broj izbjeglica. No, onda se nešto dogodilo na jesen i donesena je odluka da se zatvore granice. Danas se e, suočavamo s problemom na europskoj razini. Hoće li Europska unija prihvatiti izbjeglice, dobro organizirati prihvat i, ili reći da je Europi potrebno prostora za disanje i zatvoriti granice. Moj odgovor je jasan. Europska unija u cjelini preuzela je relativno malen broj izbjeglica i moramo podijeliti na dostojanstven način tu vrstu odgovornosti i željela bi da Švedska tu bude predvodnik. I ne želim da zatvorimo granice. Nažalost, ne vidim da Švedska tu igra dovoljno jaku ulogu u vijeću. E, treba li nam nekakva super e, kontrola, odnosno policija na granicama Mislim da to nisu rješenja. Zatim sporazum s Turskom e, e, koji povlači masovni povratak izbjeglica u Tursku, ni to nije rješenje. E, radi se o ljudima koji su ostavili sve za sobom da bi pobjegli od sukoba. I premijer Orban i neki drugi će nam se pridružiti. Moralno i politički gledano potreba nam je plan B koji se temelji na koaliciji vojnih. koaliciji država članica koje žele unaprijediti suradnju. I vi možete iskoristiti europske institucije čak i u manjoj koaliciji i mislim da nije dostojno socijaldemokratske vlade u Europi da uskrati socijalnu pomoć izbjeglicama. To je nešto što je dostojno ekstremista. 2015. godina je zemlja kada smo prihvaćali izbjeglice, a ne znamo kako će izgledati ova godina. Ali na nama je, na vijeću je da, vidje da zaključimo hoće li ovo biti godina podizanja zidova ili povećane solidarnosti prema izbjeglicama. Hvala. Sada za zelene, gospođa Harms. Gospodine predsjedavajući, gospodine predsjedniče vlade, dame i gospodo. Na početku bih htjela zahvaliti gospodinu premijeru e, što je govorio mirno i staloženo kada je govorio o sadašnjem stanju u Europskoj uniji. To je nešto što nam doista treba. Kad razmislim o jutrošnjoj raspravi o nedavno održanom sastanku na vrhu, kad razmislim o svim različitim krizama s kojima se suočavamo, ne mislim pritom samo na izbjegličku krizu, u svakom slučaju nam treba takav ton, miran i staložen. Predsjedniče vlade, osjećam dužnost zahvaliti vama i vašoj državi, Švedskoj. Hvala vam na dugotrajnim naporima da provodite e, jednu uzornu izbjegličku politiku, politiku prema izbjeglicama i ne mislim samo e, u ovom nedavnom razdoblju. Meni se čini da zapravo na ovaj način Švedska govori e, da radi nešto što ne želi i zapravo da je to apel Švedske da se iznađe europsko rješenje. Morale su se zadržati granične kontrole, a naravno ta odluka dovela je do sličnih u drugim državama članicama. Iskreno rečeno, nisam sigurna koliko vremena imamo. Suočavamo se s globalnim promjenama, globalnim krizama. Istovremeno u Europskom vijeću e, članice ostavljaju dojam da da misle da imamo neograničeno vrijeme pred sobom. Svi se pitamo, nije li konačno došlo vrijeme da skupine država počnu surađivati u podređenim e, područjima. Primjerice, da se promiče veća suradnja, na primjer, u prihvatu izbjeglica. Radi se o zemljama koje žele veću solidarnost u prihvaćanju izbjeglica. Dakle, ove ideje koje se odnose na Tursku, pretpostavljam da tu postoje određeni e, znaci manjeg napretka, ali pravo pitanje, osim upravljanja e, granice između Grčke i e, Turske, odnosi se na raspodjelu izbjeglica u Europskoj uniji. Ono što mi je ulilo nadu u vašem govoru je vaše inzistiranje da idemo, da nadiđemo strah. Ehm, gospodine Henkel, dakle čuo sam, čula sam ehm, žaljenje zbog uvođenja eura, budući da ste vi bili među njemačkim lobistima, zato ne znam zašto se ispričavamo ispričavamo. E, postoji alternativa Deutschland, dakle to je zemlja koja, to je e, pokret koji e, koji potiče ksenofobiju. Dame i gospodo, e, europski građani bi imali razloga osjećati strah kada bi mislili da njihovi lideri E, pokušali zajednički djelovati e, u rješavanju izbjegličke krize. Zajedničko djelovanje je bitno. Potreba za stabilnošću zemalja u svijetu je nešto što ta potreba neće padati, već rasti. Jučer nam je visoki predstavnik Ujedinjenih naroda nam dao jasan pregled situacije s obzirom na eskaliranje nasilja mm, koje pokreće Putin i sirijsko vodstvo. Očito je da ovaj rat neće brzo završiti. Evo sad da ću završiti. Samo zajedno radeći zajedno kao europljani možemo pronaći e, rješenje u ovoj situaciji koja eskalira. Trebamo iskazati solidarnost prema drugima, to je jedini način. I s obzirom na tu potrebu, mislim da je vaš govor predstavljao značaj, e, značajan, ogroman doprinos vijeću. Hvala. Gospođa Wimberg u ime EFDD-a. Hvala, gospodine predsjedavajući. I sami ste rekli da smo u Švedskoj bili dosta naivni kada smo prihvaćali izbjeglice. Naravno, e, trebali ste e, morali ste naslijediti e, stavove prošle vlade, ali zbog stanja u Europskoj uniji situacija se pogoršala značajno, jer zbog zemalja poput Švedske ovo stanje se pretvorilo u politički, ekonomski i humanitarni kaos. Sada se e, krijeti, sada se zapravo optužuje ostatak Europe za vaš kaos. A vi ste taj e, koji ste počinili pogreške. Države članice moraju preuzeti odgovornost. Vaša vlada treba preuzeti veću odgovornost. Vi ste doprinijeli E, tom kaosu. Mislite li e, da je potrebno obvezno premještanje? Kako bi to funkcioniralo? Brojne zemlje nemaju niti političku volju, niti kapacitet za integriranje tako ogromnog broja migranata. Sve veći broj zemalja odbija ideju e, premještanja. Morat ćete pregristi stvari i reći da Švedska treba razmisliti o tome kako vi mislite izbaciti 80, tisuća e, migranata. Kako to napraviti? Pa ne možemo... E, ne možemo riješiti ni problem 30 izbjeglica iz autobusa. Die en fraktion Gospodin Štuger iz ENF-a. Hvala gospodine predsjedavajući. U prošlosti 80. godina često sam odlazio u Švedsku obitelji. Krasna zemlja, prekrasna, e, sigurna i prosperitetna. Kada sam imao 11 godina, e, slušao sam prezentaciju o Švedskoj i čuo sam da je ona e, predvodnica u obrani ženskih prava. Osim toga, švedski učenici bili su među najboljima u Europi, a švedska vlada je otvorena i transparentna. Prošle godine vratio sam se u Švedsku s vlastitom obitelji i djecom. I bio sam istinski šokiran onime što sam vidio. Nisam mogao vjerovati koliko se zemlja promijenila. Moja kćer, moja kći koja ima 12 godina sada priprema e, prezentaciju o Švedskoj. Svojim razrednim kolegama reći će da sada Švedska predstavlja zemlju s najvišim e, najvećim e, negativnim stopama. Samo Lesoto ima veće stope koje se odnose na ženska prava od Švedske mojeg također će svojim školskim kolegama reći da švedska vlada e, drži informacije e, tajnima kako oporba ne bi imala uvid u sve. Predsjedniče, šokiran sam onime što se dogodilo Švedskoj u proteklih 30 godina. Jedini razlog tome je Europska unija. Ona je dovela do te očajne situacije. Europska unija e, se raspada i za sobom vuče Švedsku. Neuspjeh Europske unije uspjeh, neuspjehe političke elite. Hvala. Gospodin Balco u ime neovisnih članova, odnosno zastupnika. Hvala gospodine predsjedavajući. Gospodine premijeru, gospodin um, Stibeg, koji je švedski ekonomist koji živi u Budimpešti, rekao je da vjerujete i dalje u konzervativne vrijednosti. Vi vjerujete u liberalne vrijednosti. S obzirom na to, već desetljećima na stotine tisuća e, tražitelja azila i migranata preuzimate sa svim e, posljedicama i kriminalom e, koje to povlači. To je odluka suverene zemlje. No postoje zemlje koje to ne čine, koje to ne žele činiti, koje žele zaštititi vlastitu kulturu, koje ne žele imati paralelno društvo. Mađarska je jedna od takvih zemalja. Vi govorite o demokraciji. Prihvaćate li da politička odluka u Mađarskoj je nešto o čemu odlučiti referendumom? To je također jedna odluka suverene zemlje. Sada u MPP-a gospodin Gonzales Pons. Gospodin Gonzales Pons, morate govoriti mikrofon. Gospodine premijeru. Izbjeglička kriza je najgora humanitarna kriza od drugog svjetskog rata u Europi, a to ne možemo riješiti na nehuman način. Te ideja da se grade zidovi ili zatvaraju granice neće doprinijeti rješenju krize. Jedino što će učiniti je da će u stvari pojačati očaj tih ljudi. Mi kao evropljani moramo biti jednaki što se tiče odgovornosti. Stoga mi jesmo za zajedničku politiku kada govorimo o imigraciji i azilu. I isto tako kada govorimo o kontroli vanjskih granica trebamo zaštititi e, područje Schengena. Danas nacionalne rješenja nisu dostatna čak ni za nacionalne probleme. Unilateralna odluka vaše vlade da zatvori granice je dovela da toga da tvrtke vrše provjere putnika kamiona. Ovo, gospodine premijeru, su e, populističke metode koje su isto tako i nedostatne. Vi možda mislite da su dobre za Švedsku, ali vjerujte me, to je loše za Europu. Socijalisti u ovom domu poput e, zelenih i drugih brane Europu bez granica. Tijekom jutra smo čuli vrlo snažne riječi u pogledu dogovora sa Turskom, međutim vaša e, zemlja je stvorila prepreke kada govorimo o ovoj krizi. I Europa se mora polako graditi. Ako prestanemo graditi Europi, onda ćemo vidjeti nacionalizam koji se opet javlja. A nacionalizam vodi do ksenofobije, a to uvijek otvara vrata fanatizmu i ekstremistima. Danas moramo zajednički raditi ujedinjeni, a ne razjedinjeni vi ste tražili jednu Europu koja je snažnija u socijalnom smislu. Međutim, dok vi ovdje tražite jednu Europu koja je socijalno gledajući snažnija, vi jednostavno stavljate nove barijere kada imamo ovakvu jednu krizu. Ako se možemo zajednički e, dogovoriti kako nastupiti dalje, u svakom slučaju bi trebali ispriječiti populiste. Gospođa Ulskog. Zahvaljujem na tome što ste tu. Dobro je što ste tu, važno je to. Čuli smo komentare, čuli smo čitav niz nerazumnih komentara. E, često čujemo tu vrstu komentara u ovom domu, zato je lijepo što ste danas ovdje s nama. A htjela bih se sada vratiti onom konceptu nejednakosti, nejednakosti koja se širi diljem Europe. Imamo 23 milijuna registriranih nezaposlenih a u stvari ih ima puno više od toga. Diljem Europe, a čak i u ovom vječnici, postoje ljudi koji bi tvrdili da najbolji način rješavanja te krize i nezaposlenosti je da imamo još niže plaće, još gore uvjete rada, dakle da imamo tržište rada koje bi bilo segregirano, da imamo segregaciju između građana Europske unije i onih koji tek stižu. A oni koji tek stižu na naš kontinent bi trebali imati još lošije uvjete i to sve usprkos činjenici da će to stvoriti još veći jaz, još veće nejednakosti na tržištu rada, a mi se nazivamo socijaldemokratima i mi želimo spriječiti i zaustaviti socijalni dumping i isto tako konkurenciju kroz niže plaće. To je nešto što e, će nas e, sve ugroziti. Ono što je gospodin Juncker rekao, mm, jednaka plaća za jednak rad bez socijalnog dumpinga. To je u redu, ali ja bih rekla sljedeće. Možemo li uistinu se pouzati gospodina Junkera? Ja sam sigurna da on vjeruje u to, ali ima li on u izgled i stvarno može to uistinu i učiniti. Danas imamo toliko ljudi, previše ljudi koji više ne vjeruju politici i oni se... E, okreću ekstremnim strankama, kao što ovdje što ih možete čuti ponašaju se pomalo kao na nogometnoj utakmici. Ta grubost koju tamo možete iskusiti čujemo i ovdje nekada i gore. Dakle, oni se okreću tim radikalnim strankama i ako mi ne možemo smanjiti te brojke u pogledu nezaposlenih, ako ne možemo zaustaviti socijalni dumping, onda imamo taj rizik da će se još više ljudi odvratiti od politike i okrenuti radikalima. Govorili smo o socijalnoj Europi, o raznim mjerama, na primjer e, ovlastima koje treba dati partnerima na tržištu rada, e, obrazovanje, da li je to dostatno, da li je to dostatno da se postigne e, taj cilj jednaka plaća za jednak rad. A sada gospodin Federli. Ja vas pozdravljam ovdje u parlamentu. Vi ste došli u ovaj parlament u vrijeme kada je situacija dosta teška. U Europsku uniju imamo određene izazove u pogledu klimatskih promjena, Isto tako se moramo baviti pitanjem migracija, moramo i tu naći neka vlastita rješenja i dodatno tome imamo Europu u kojoj imamo raspravu o Brexitu, sve više populista, stoga mi je uistinu drago što ste ovdje. Ova tema je tako važna. Premijeru, želio bih e, započeti time da bih vas pohvalio. Vrlo ste bili jasni upravo iznjeve koje ste iznijeli. Govorili ste o zajedničkim odlukama, a te zajedničke odluke imaju određene posljedice. Moramo ih provesti. Bilo je uistinu lijepo što je naš e, premijer tu preuzeo vodstvo. Ja sam često pozivao vas na to u medijima. Drago me što vi to činite, ali vidimo što se događa u vijeću. Vijeću te često donese odluke, onda se ništa ne dogodi. E, čini se kao da vijeće postoji jednim impotentnim dijelom Europske unije. Dakle, kakva je svrha ako se donose odluke, ako se ništa s njima ne dogodi? E, vijeće koje se bavi migracijama je uistinu jedno takvo vijeće gdje želimo da se stvari i provedu. Kada govorimo o tom konceptu socijalne Europe, premijeru, zar niste vi sami bili uključeni u razgovore sa David Cameronom i tu ste u stvari na određeni način pokopali takvu socijalnu Europu. Mm, učinjene su danas određene obećanja tijekom kampanja. Kako sad? Kako to možemo povezati što onim su se dogodili između vas i e, Camerona? E, kako e, se to sve uklapa. Brine me to pitanje socijalne demokracije, jer tu nestala ta ideja Europe. Ja bi se složio sa gospodinom Hokmakom, tu nam je potrebna jedna snažna pozicija. Socijaldemokrati jesu oni koji su doveli Švedsku u Europsku uniju. Vi zalagali smo se dakle za proširenje, onda smo imali jednog umjerenijeg e, premijera. A što je sa sadašnjim vladom? Kakva je vaša ideja Europe? A sada gospođa Cimer. Premijeru. Mm, dobro je što uvijek iznova ovdje možemo biti iznenađeni u Europskom parlamentu. Nikada nisam mislila da sada jedan zast, za govor jednog zastupnika Aldeja mogu reći da, to je točno pitanje koje bi ja postavila. Dobro je što ste tu došli, što nam kažete da se nalazimo u jednom kritičnom trenutku Europske unije i moramo nešto učiniti da se zajednički tu izvučemo, a to možemo uistinu učiniti ako to na jedan demokratski način zajedno učinimo. Ali isto tako potrebna nam je socijalna Europa. Ali vi ste istovremeno kao član vijeća i u toj funkciji vam se obraćam su odgovorni e, što je postignut dogovor sa Velikom Britanijom e, koji neće samo testirati Europu u pogledu tih socijalnih pitanja nego e, će i dosta i naškoditi u tom smislu kada govorimo o važnim propisima koji su upravo vezani uz slobodno kretanje e, stanovništva država članica, to se sada dovodi u pitanje i reći da je jedna od tih e, važnih stupova na kojima počeva Europska unija, da ona privremeno neće funkcionirati, to je uistinu problematično. I tu bih isto tako željela reći kad vaše kolege kažu tu imate proturječje kod vas. E, s jedne strane kažete da želite socijalnu Europu, a s druge strane mm, ste za zajedničko rješavanje pitanja e, migranata. Želim vam reći da je to povezano. Nikada nećemo imati socijalnu Europu ako počnemo dijeliti ljudska prava po porijeklu, po nacijama. Dakle, mi to moramo zajednički moći riješiti. riješiti. Ja očekujem ovdje od vas i tu se slažem sa svojom kolegicom koja je prethodno govorila sa Malin Björk da upravo vi e, načinite taj prvi korak e, Dakle, mora se naći zajedničko rješenje. Ako se to činilo kod nekih tema. Molim vas, treba netko napraviti taj prvi korak. Učinite vi taj prvi korak kako bismo naše zajedničko rješenje za izbjegličku krizu. E, gospodin Erikson, izvolite. Ime zelenih. Premijeru, dobrodošli. Ovo je dogovor između Vijeća i Turske. ostavlja čitav niz pitanja otvorenim. Dakle, dobro je e, da smo to čuli riječi o poštivanju međunarodnog prava i, i, i azila, ali kako će to funkcionirati u praksi, to nije baš jasno. Stoga imam nekoliko pitanja koje bih želio premijer ovom prilikom postaviti. E, Grčka smatra bi se Turska trebala smatrati sigurnom zemljom, međutim Švedska to ne smatra. A EU bi tu trebala imati zajednički stav. To je vrlo važno u pogledu odluke da li ćemo vraćati izbjeglice. Ne radi se e, o tome Dakle, to je ono što je vrlo važno. ako se u praksi zatvori grčka ruta, koje će druge rute ti ljudi odabrati? Jesu li one sigurnije? Ima li tu, postoji li nekakva vrsta analize? Jeste li sigurni da taj dogovor nije nešto što će situaciju u stvari još pogoršati? Isto tako, što je sa švedskom vladom? Kako namjeravate u budućnosti odgovoriti na to kako bi nam mogli ponuditi odgovore na sva ova pitanja i da možemo reći da se Evropska unija zbiljam e, bori za tu politiku azila? I onda jedno osobno pitanje, ako smijem. Vi osobno, nakon svih ovih dogovora, nakon svih ovih razgovora i pregovora, E, je li vama preostala ikakva nada što se tiče vaših kolega u vijeću? Mislite li da će oni preuzeti svoje odgovornosti e, kada govorimo o ravnomjernoj raspodjeli izbjeglice? Hvala lijepa. E, zastupnik Lundgren. Hvala lijepa. Evo nas konačno obični ljudi, radnička klasa, evo nas, svi smo se našli u politici, vozači kamiona, e, mi smo dio bili sindikata, dio švedskog modela, ali tu prestaju sve sličati. Stefan Noveni i njegova vlada su bili vrlo najemni i činili ste grešku za greškom. U međuvremenu ja i drugi predstavnici moje stranke već dugo vremena vrlo jasno govorimo jasno nam je kakvi su rezultati trenutne politike koje ova vlada poduziva. Naivnost e, prije svega, kakve će to imati posljedice? Imamo jednu smiješnu situaciju, tu imamo i određene izjave od strane Stefana Lovena e, samog, e, a i umireni konzervativci u našoj zemlji daju slične izjave. Njemačka ima veliku odgovornost za trenutnu situaciju i naravno to isto utječe i na cjelokupni sustav u Švedskoj. E, pogledajte kakav je sustav socijalne skrbi sada i kakve probleme imamo. Ljudi se prijavljaju nepotrebna pomoć, a sada ovdje imamo ljude koji dolaze kao ekonomski migrati i imate 16 tisuća djece diljem svijeta koje umiru jer nemaju čistu vodu, čistu hranu. To je sve skupa suludo. Stefan, vi ste rekli da ste zadovoljni s dogovorom sa Ujedinom Kranjem. Mogu li vam postaviti pitanje vama, vašoj vladi? Kada ćete i vi zatražiti nešto slično što je dobila Velika Britanija? Pogledajte mm, za novac koji daje švedska država Europskoj uniji, od kako smo se pridružili, radi se o ogromnim iznosima. E, u istinu mislim da je svemu kriva politička korektnost trenutne vlade. E, gospodin Majer u ime ENF-a, zahvaljujem gospodine predsjedniče, u Europi neće ostati kamen na kamenu. To sam nedavno čitao u jednom jako dobrom komentaru i to mi je uistinu dalo za razmišljanje i pogodilo me to. A kad danas malo slušamo u raspravu strane nekih kolega, e, gospođa Björg ili Harms, e, e, onda me to još više pogađa i onda se pitam jel ti dame možda živi na nekoj drugoj planeti, a mi ostali živimo ovdje. Toliko toga što se tu čuje, uistinu je već jedna opasna naivnost. A kad pogledamo tu krizu, tu migracijsku krizu, kako se to odvija, e, kako je to svo potpuno nekoordinirano, e, gotovo bezglavo od strane onih koji su odgovorni u Vrsku Uniji, onda znamo da mm, su ti ljudi doprinijeli tome da je kriza se tako zaoštrila. A trenutna situacija još više dokazuje da pojedine države članice koje mogu koristiti svoje e, kompetencije, kompetencije imaju u stvari su puno snažnije tu nego cijela Europska unija. Dakle, uistinu sada trebamo e, otvoreno nastupiti ovo agiranje Merkel i njene unije nas Europu dovelo jednu jako veliku krizu, a jedina moguća rješenja koje mi vidimo, pogotovo ona koja bi mogla funkcionirati, dolaze uglavnom iz drugih država. Ako govorimo od 100 osoba e, iz Alžira koje su predale zahtjev za e, e, azil, sto počinjeno je 150 prekršaja e, i isto tako kada govorimo o zahtjevi podnositeljima zahtjeva e, azila većinom se radi o muškarcima sjetimo se Kölna e, u mom gradu više ne mogu žene slobodno hodati gradom želimo li mi to i isto tako iskazujem veliku zahvalu Orbanu, Viktoru Orbanu koji je barem u prvoj rundi donekle spriječio ovaj loši dil sa Turskom. Hvala. A sada nezavisni zastupnik Fontulis. Danas situacija nije baš ružičasta u Europskoj uniji, imamo čitav niz problema. Mislim da sada pokušavamo naći rješenja, mi to sve stalno odgađamo i onda se samo to još više gomila. Na jugu imamo vrlo visoku nezaposlenost, pogotovo visoku nezaposlenost mladih, niske mirovine, propadaju socijalni sustavi, a pogotovo je loša situacija kada govorimo o izbjeglicama i u uistinu se tu moramo skoncentrirati na to, a onda zaboravimo neke druge stvari gdje su nam isto tako potrebna rješenja. A onda određeni klubovi zastupnika i stranke tu imaju svoje interese i to u stvari ugrožava cjelokupno gledajući demokraciju i pravo drugih na svoje mišljenje. U demokraciji ne bi trebali postojati nikakve crvene linije. Ljudi bi trebali jednostavno biti demokrati. povijest je već napisana, nju ne možemo mijenjati, stoga ne smijemo zaboraviti povijest i moramo na taj način krenuti u budućnost. Dakle, ili ćemo se mi promijeniti ili ćemo propasti. Hvala. I mi. Sì, grazie. Eh, vorrei chiederle qualche spiegazione. Hvala lijepa. Ja bih zamolila jedno objašnjenje s obzirom da ste vi ovdje prisutni u ime vijeća. Naime, vi podržavate evidenciju imena putnika u vijeću dok e, se vaše kolege ovdje ne slažu s time. Kako objašnjavate promjenu pristupa vaše zemlje od politike otvorenih vrata prema politici zatvorenih vrata te ograničenjima u području zahtjeva za azil. E, posebno e, želim pitati jedno pitanje. Kako je moguće da jedna tako moderna zemlja u smislu tolerantnosti, jednakosti i prihvaćanja ljudi bilježi porast antisemitizma. Čak u Malmu, gradu koji je bio utočište za tisuće židova koji su bježali od nacističkog režima. Ovdje je bilo nekoliko incidenata antisemitizma, tako da neki židovi koji tamo još žive da se zapravo plaše napustiti svoj dom i plaše se napustiti grad. Štokholm je da kako druga priča, međutim to nas brine. Osim ovoga što ste danas rekli, zanima me što vaša vlada namjerava poduzeti osim e, izjava koje daje. Ako je čak i polovica činjenica koje smo čuli istinita, to je već zabrinjavajuće. Vaša zemlja je pridonjela izgradnji kulture u Europi. Mislite li da Švedska više nije sigurno utočište za židove? E, bojim se da se svjetla gase i da će ova duga, teška zima biti dugačka. Rodriguez, e, Predsjedniče vlade, veliko nam je zadovoljstvo što vas možemo ovdje pozdraviti. Vi nastupate kao uvjereni europejac. Švedska je i dalje jedan od najboljih primjera koje bi sve ostale države članice mogle primijeniti. Kao prvo, što se tiče demokracije, vi imate visoke standarde u području participativne demokracije u Švedskoj. Osim toga, Švedska je i dalje jedan od najboljih primjera na koji način se može raditi na održivom razvoju, imajući u vidu i ekonomsku i socijalnu i ekološku dimenziju, te kako ostvariti dobar gospodarski oporavak i zapošljavanje. Osim toga, Švedska je dobar primjer angažiranosti i ispunjavanja međunarodno preuzetih obveza. Znam da vi radite na postizanju e, svjetskog New Deala i usprkos poteškoćama Švedska je i dalje vrlo važan pozitivan primjer za integraciju izbjeglica. Htjela bih vam reći da sam nedavno ponovno bila u Švedskoj kako bih se nadahnula vašim iskustvom i htjela bih izvijestiti dom o tome što sam tamo vidjela. Švedska uistinu upravlja vrlo velikim priljevom izbjeglica. Kao prvo vidjela sam da se izbjeglica tamo na granici prihvaća u dostojanstvenim uvjetima. Zatim izbjeglice se razmješta na teritoriju Švedske po različitim općinama gdje mogu dobiti dostojanstven smještaj i pristup osnovnim e, socijalnim uslugama. Isto tako postoje vrlo dobro ustrojeni programi za integraciju izbjeglica na tržište rada i to je stvarnost na terenu u Švedskoj. I to me navodi na sljedeći zaključak. Mislim da su to vrlo jednostavne i humane mjere koje se mogu postići, kao što smo vidjeli na primjeru Švedske, to se može odraditi i e, u ostalim dijelovima Europe. Hvala vam još jedan put. Posljednji govornik, sada za frakciju Zeleni, zastupnik Anderson. Hvala lijepa predsjedniče i zahvaljujem predsjedniku vlade na dolasku. Uistinu se nadam da vam je ova rasprava posljednjih sat vremena bila stimulirajuća i produktivna. Mi smo ovdje spomenuli socijalno osjetljivu Europu, međutim nitko nije spomenuo ono što nam svima bode oči, a to je da mi imamo jednu nefunkcionalnu valutnu uniju koja je doprinjela krizi i koja je povećala nezaposlenost. Očito je da je Švedska donijela pravu odluku kada je rekla da se ne želi pridružiti ekonomskoj monetarnoj uniji i zato je bio održan referendum. Međutim, čujem brojne glasove ovdje u parlamentu da Švedska ne može nastaviti tako u nedogled. E, tvrde da mi moramo ući u tu valutnu uniju i time se ne poštuje odluka švedskog naroda. Očito je da oni misle da bi bilo dobro da dugoročno Švedska ima mogućnost e, neprimjene određenih odredbi ugovora poput nekih drugih zemalja. Moramo imati dobre uvjete za sve one zemlje koje nisu htjele preuzeti euro, moraju postojati jamstva za te zemlje odluke koje se donose moraju biti dobre za sve, a ne samo za neke. I ja se uistinu nadam da će Švedska tu e, preuzeti vodstvo i da će uspostaviti takve redovjete. Gospodine Andersen, sada je gospodin premijer Löwen na redu. Izvolite. President, uh, members of the Parliament, thank you very much for predsjedniče, uvaženi kolege zastupnici Europskog parlamenta, zahvaljujem svima na komentarima, javljanjima za riječ. Nažalost neću moći odgovoriti svima, ali ću dati sve od sebe kako bih reagirao na što više onoga što je rečeno. Kao prvo, kolega Hökmark, ja ne želim ovdje donijeti nova pravila koja će preopteretiti poduzeća kada govorimo o socijalno osjetljivoj Europi. Ono što želim reći je da imamo zajedničko gospodarstvo, zajedničko tržište rada i na tom tržištu rada moraju budućnost imati oni koji rade, oni koji stvaraju bogatstvo koje onda želimo redistribuirati. I ne mislim da je dobro da ljudi imaju E, negativnu viziju budućnosti. Da, možda će vam se plaće smanjiti, možda će vam se pogoršati radni uvjeti. To nije budućnost kakvu žele evropski građani. Mi imamo zajednički interes i zajedničku odgovornost, a to je da evropsko tržište rada treba biti rukovođeno nekim vrijednostima. Istovremeno različite države članice trebaju imati mogućnost da donose odluke kako im se čine primjerenima. No ono što smo vidjeli 2007. godine, e, slučaj Laval, to je pokazalo da švedski sindikati ne mogu obraniti kolektivne ugovore i to je bilo neispravno. Bilo bi lako reći da je Švedska imala kolektivne ugovore, to bi ih zaštitilo pod uvjetom da se ne diskriminira nikoga tko dolazi u zemlju. Međutim, evropski radnici od njih se očekuje da budu konkurentni nižim plaćama. I ja vas mogu uvjeriti da ako je situacija takva, ljudi neće biti za takav oblik suradnje. Dakle, možemo obećati jedni drugima da ćemo raditi na tome da imamo takvo tržište rada u Europi koje će osigurati budućnost i da ljudi koji idu na posao svakoga dana budu oni koji će uistinu postići da dođe do promjena i to su ljudi kojima moramo osigurati odgovarajuće radne uvjete i budućnost. Mnogo toga rečeno o izbjegličkoj krizi. Mnogi od vas su govorili o tome. E, moja poruka bi bila sljedeća. Mi imamo i imat ćemo izbjeglice u svijetu. Nažalost, to je neizbježno. Neki kažu da je to problem koji je izazvala Švedska zato što se odlučila primiti izbjeglice. Međutim, problem je nastao u Siriji, slijedom krize, u toj zemlji i na Bliskom istoku. zbog toga su ljudi počeli bježati zato što su se našli usred rata i terora i to je stvarni problem. I mislim da je humano reći ljudima koji bježe da spase goli život, da, pomoći ćemo vam. To se može učiniti na razne načine. Može se pomoći na način da se riješe uzroci koji su doveli do toga da ljudi moraju bježati i to je osnovno, dakle mora, mora se pomoći susjednim zemljama. Međutim, što ćemo s onima koji su već došli u Europu? Hoćemo li im zatvoriti vrata? Mislim da je humano reći da ćemo pomoći ljudima koji bježe kako bi spasili život. Mi smo ovdje zajedno, nas je 28 država članica i da smo se udružili u tim naporima, mi bismo došli do zajedničkog rješenja. To ne bi bio nikakav problem. Ima nas 500 milijuna građana na europskom kontinentu i mi smo to mogli riješiti zajedno. U redu je da se nekima kaže da mogu sudjelovati, međutim, ono što ja želim reći jest sljedeće. Ako netko ne sudjeluje u sustavu azila, onda ne bi trebao sudjelovati niti u šengenskom sustavu. Ne mogu se birati samo laka i rješenja, samo ono što je pozitivno. Ponekad treba isto tako imati hrabrosti i odraditi onaj teži dio. Mi želimo u buduće imati sustav koji će omogućiti raspodjelu odgovornosti među 28 država članica. Netko je pitao hoće li se to pojaviti, ne znam, nisam siguran, vidim da postoji otpor, međutim to je jedini način da Europska unija uistinu profunkcionira da pomažemo jedni drugima. Oni koji ne žele sudjelovati u tim zajedničkim naporima trebali bi razmotriti sljedeće. Ukoliko e, ne pronađemo rješenje, to će utjecati na čitavu Europsku uniju i na one koji su sada u pozadini. Ako želimo djelotvornu učinkovitu Europsku uniju, moramo surađivati i e, u tim e, i na tim zahtjevnim pitanjima. Evo to je ono što sam htio reći. Kada je riječ o dogovoru s Turskom, da, mislim da je to bila prava odluka smatram da moramo imati suradnju s Turskom, u protivnom ja ne bih to podržao. Ne mogu sada odgovoriti na sva pitanja što to podrazumijeva. Predsjednik Task je dobio mandat kako bi pregovarao na osnovu spomenutih načela. Dakle, mi želimo da se prekine lanac krimčarenja ljudima. Želimo da se poduzme nešto protiv toga jer oni koji su protiv moraju sagledati koja je alternativa. Činjenica je da trenutno na tisuće ljudi riskira život eh, pokušavajući prijeći sredozemlje i neki ljudi prodaju im prodaju mjesto u čamcu i nije ih briga hoće li oni izgubiti život ili ne više od 400, možda čak 500 ljudi je stradalo samo ove godine. I mislim da tome trebamo stati na kraj. Ovo je jedna mogućnost, to nije jedino rješenje. Ne, to nije jedino rješenje, to je samo jedna od mogućnosti, jedna od mjera koju trebamo poduzeti. Vidjet ćemo e, kakav će biti ishod pregovora e, i nakon što se završe pregovori možemo razgovarati o rezultatima, no ja mislim da je to bio ispravan korak. Netko mi je postavio pitanje vezano uz izmjene direktive o upućivanju radnika e, na radu inozemstvo i hoće li to riješiti sve probleme. Ne, to neće riješiti sve probleme, ali je to e, dobar korak prema naprijed e, i to može pokazati radnicima, ali i poslodavcima u Europi da smo u stanju imati funkcionalno radno tržište u Europi na kojemu će se poštivati kolektivni ugovori i radno zakonodavstvo dakle zakonodavstvo država članica. Neovisno tome za što se pojedine zemlje odluče, Europska unija bi trebala osigurati takvu platformu. To znači poštivanje kolektivnog ugovora za našu zemlju. To je ono za što smo se mi opredijelili i mi smo zbog toga zadovoljni. Mi smo uspjeli zahvaljujući tome postići rast, no isto tako i pravednu raspodjelu bogatstva među građanima. Ono što e, povjerenica sada predlaže je vrlo dobro, to je korak prema naprijed, to će također dati veću nadu e, europskim radnicima i poslodavcima i mislim da je to dobro polazišna točka. Hvala. Zahvaljujem